iz sérieusement là. On a beaucoup de votes aujourd'hui. Ako nemate ništa protiv, možemo sada usvojiti dnevni red. Podsjetit ću. Sastanak eh, se direktno prenosi na internet. Imamo aplikaciju, ona se zove i meeting i omogućava svim zastupnicima, komisiji, e, pomoćnicima, njihovim e, savjetnicima političkim i tako dalje da prate ovaj sastanak preko interneta. Imamo prevođenje na sve jezike. Zahvaljujemo prevoditeljima što su s nama. Podsjetit ću vas na postupak danas. Počet ćemo sa e, glasovanjem u odnosu na izvješće o mehanizmu među povezanosti u Europi. Podsjetit ću da dvije komisije, transport i ITR, su dva odbora su prisutni i želim zahvaliti suradnji e, s gospodinom Uzekom kao izvjestiteljima gospođa Burkenen, e, Marine, gospodin Marinesku i Terinčka. Glasovanje će se odviti u dva dijela. Prvi dio glasovanje u odnosu na kompromis C a 1 do CA17. Članak 17 biti će uključen. A ja ću predsjedati ovom glasovanju. Drugi dio glasovanja počinje s kompromisom 18 do konačnog, a ovdje će biti e, predsjedat će predsjed, gospodin Buzet. Nećemo glasovati u odnosu na e, mandat za e, pregovore. O tome će se moći odlučiti na plenarnoj, a na plenarnoj će se odlučiti da se pošalje E, odboru koji je za to nadležan ITR e, promet za međuinstitucionalni postupak. Nakon toga će e, predsjednik odbora ITR također obavijestiti o glasovanju na plenarnoj. Prije no što završim, dati ću riječ kolegu gospodini Buze, prije nego što e, počnemo s glasovanjem. Good morning everybody. Dobro jutro svima. Chaleureux bonjour quand même. Doista topla dobrodošlica i pozdrav. Evo, da vidimo imamo li broj, da vidimo e, koliko je zastupnika prisutno, da vidimo imamo li kvorum za početak glasovanja. Evo, glasovanje je otvoreno. Ah, les verts, ils ont en plus. Non, mais c'est moi qui vais retirer ma carte. Evo ja ću ja sam glasovala, povući ću svoju glasačku karticu. Idemo. Dakle, prvi kompromis. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Usvojeno. Drugi. Tko je za? Tko je protiv? Usvojeno je. Amandman 338. Oprostite. 2b. Kompromis 2b. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Nije jasno. A sada otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Dakle, odbačen, a nedostaje jedan glas. Idemo dalje. Kompromis 3. Tko je za, tko je protiv, tko se suzdržava, nije jasno. Otvaram glasovanje. Zatvaram ga. Idemo sada na amandman 446. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Odbačeno je. Želite provjeriti? Imate pravo na to. Otvaramo ponovno glasanje i provjeravamo. Glasovanje je otvoreno. A sada je zatvoreno. Odbačeno je. A sada kompromis četiri. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Usvojen. A sada kompromis 2, a Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Nije jasno. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo ga. I odbačen Tko je rekao da je ovo jasno? Nije bilo jasno. Slažemo se, idemo dalje. A sada amandman 556. koje je za? Attendez, attendez. Nous avons, le, nous avons voté le compromis. Glasali smo o kompromisu 4.2a i rekli smo da je odbačen to smo obavili. U tom slučaju idemo U pravu ste. Smirite se, sve će biti u redu. Dakle, odbacili smo 4, 2a kompromis i zbog toga sada Glasujemo u odnosu na kompromis 4.2. Tko je za? Tko je protiv? Usvojen je. A sada amandman 556. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Odbačen je. A sada kompromis 4.3a. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Čini mi se da je prihvaćen, ali otvaram ipak glasovanje. 3 a 3a. Calmez-vous, ça va bien se passer. On est en train... Dakle, glasujemo o kompromisu 4.3a. A sada zatvaramo ovo glasovanje i usvojen je. Tako da sada idemo na amandman 558 u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Odbačenje. Drugi dio, tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Nije jasno. Otvaramo glas. Drugi dio amandmana 558. Zaključujem glasovanje. Odbačenje. A sada ćemo zajedno e, glasovati u odnosu na tri amandmana. Tko je za? Tko je protiv? Odbačeni su. Sada kompromis pet. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? O, usvojen. A sada 597. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Nije jasna situacija. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbačeno je. Kompromis 6. Ki je pour? Kompromis šest. Tko je za? Tko je protiv? Usvojen. Uvodna izjava 36. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Nije jasno. Evo, glasovanje u odnosu na uvodnu izjavu 36. Glasovanje je otvoreno. Le vote est clos. Zaključeno je i usvojen. A sada e, kompromis 6a. Tko je za, tko je protiv, tko se suzdržava, usvojeno je. Kompromis 6b. Tko je za, tko je protiv? Tko se suzdržava? Usvojeno je. A sada kompromis 7. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Usvojeno je. Kompromis 8. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Usvojeno je. Amandman 638. Aha, to je ispalo. Pa idemo odmah na 648. 648. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Odbačeno. 898 e, odbačen. Želite provjeriti u redu. Sada ću otvoriti e, glasovanje za 800, amandman 898. Zatvaram glasovanje. Odbačen je. Nastavljamo. Amandman 658. Tko je za, tko je protiv, tko se suzdržava, usvojen. I sada idemo direktno na Kompromis 9. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Usvojen je. Amandman 688. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Odbačen. Amandman 689. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? usvojeno. Želite provjeriti? 689. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Da, usvojeno je. A sada amandman 518 stavak 4. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Nije jasno. Glasovanje. Amandman 518. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. A sada amandman 518, peti stavak. tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Usvojena je. Amandman 520, 721. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Mislim da je odbačeno, ali provjerit ću. 721. Glasovanje je otvoreno. A sada je zatvoreno i odbačeno je s malo glasova. A sada amandman 754. Tko je za, tko je protiv i usvojen je. Želite provjeriti 744. Idemo. Evo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojen je. Nous allons à 518. A sada 718 stavak 3. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? odbačen A sada kompromis 9. 2 B. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Želite li provjeriti? Idemo. Otvaramo glasanje u odnosu na kompromis 2 b Zatvaram glasovanje. <laughs> Odbačena je. A sada kompromis 9.2a. Tko je za, tko je protiv, tko se suzdržava? Mislim da je usvojeno, ali idemo provjeriti. Zatvaram glasovanje. Da, usvojeno dva glasa više. A sada amandman 808. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Odbačen. Amandman 709. 94 odbačen. Kompromis 10. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Usvojen. Kompromis 11. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Usvojen. Kompromis 12. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Usvojen. A sada usmeni amandman, kompromis 13. Tko je za? Imamo li prigovore u odnosu na ovaj usmeni amandman? Nema. Dakle, glasovanje usmeno usmeni amandman članka 13. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Situacija nije jasna. Glasovanje. Dakle, usmeni amandman kompromisa 13. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Dakle, Usmeni amandman kompromisa 13 je usvojen. A sada amandman 876. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Odbačen. Kompromis 14. Imamo jedan usmeni amandman. Imamo li prigovore u odnosu na usmeni amandman? Ne. Prema tome idemo na glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Usvojen je. A sada amandman 923. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Odbačenje. Ali želite provjeriti? U redu. Dakle, glasujemo o amandmanu 923. Zatvaram glasovanje. Odbačenje. Et nous allons directement... A sada dodatno glasovanje u odnosu na kompromis 14. Ovdje imamo više amandmana. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Mislim da je odbačen, ali provjerit ću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Dobro je da smo provjerili. A sada amandman 971. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Mislim da je odbačeno. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje zna u odnosu na 971. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbačeno je. Amandman 557. Tko je za, tko je protiv, tko se suzdržava, odbačen. A sada kompromis 15. Tko je za, tko je protiv? Tko se suzdržava? Usvojen. Kompromis 15.2. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Nije jasno. Morat ćemo glasovati. Otvaram glasovanje. Kompromis 15.2. Zatvaram glasovanje. Odbačenje. Kompromis 16. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava? Usvojen. A sada dodatni amandmani. 989, 990, tko je za, tko je protiv, tko se e, suzdržava, odbačen. Možemo provjeriti Dakle, glasujemo o ova dva amandmana. Glasovanje je otvoreno, zatvoreno. Odbačenje. Odbačeni su. Amandman 991. Tko je protiv? Usmeni amandman. Imamo li primjedbe? Ne. Dakle, glasovat ćemo e, gospodine Marinesku, glasujemo o vašem amandmanu i ne brinite. Dakle, 991. Tko je za? Tko je protiv? Tko se suzdržava odbačenje? Gospodine Marinesku, nemate povjerenja u mene. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Žao mi je gospodine Marinesku, e, amandman je odbačen. A sada usmeni amandman u odnosu na članak 17. Imamo li prigovor? Nemamo. Glasovanje tko je za? Tko je protiv? Tko se e, suzdržava? Usvojen je. A sada će gospodin Buzek nešto reći o kompromisu 18. On će preuzeti 17. A sad idemo na kompromis 18. E, 17, oprostite. Se, 17. mes chers collègues. Kolege i kolegice, kada dobro pogledate postupak, piše da dodajemo usmeni amandman amandmanu amandmanu 17 usvojeno idemo na kompromis 18 Ponovno vam dajem riječ, gospodine Buzek, o kompromisu 18. Nemamo druge mogućnosti nego da glasamo za taj kompromis. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. dva. za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27 za, protiv, provjera. Check. Well, some stop is necessary, you see, so thank you very much for that. Hvala se malo zaustaviti. Zatvaram glasanje. Uzvojeno. Kompromis 27a za protiv. Opet provjera, hvala. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis 22 za. Oprostite. 20 22 za protiv provjera. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 1074 za, protiv, provjera. 1074. Two committees, much more difficult. I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis 28 s usmenim amandmanom. Pučani. Prigovor? Imali prigovora? Ako želite prigovoriti, ustanite. Nema prigovora. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. 78, 70, 80, 81 identični su za. Oprostite, oprostite. Čekam. Are you ready? Is everybody ready? Jesu li svi spremni? 78 do 81, četiri amadmana za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3, uvodna izjava 3a za, protiv, provjera. Uvodna izjava 3a, kompromis 3. Zatvaram. Odbijeno. Kompromis na 9. Uvodna izjava 4a. Za, protiv. Moramo i to provjeriti. Provjera. Uvodna izjava 4a. E, kompromis 8. 9. Zatvaram glasanje odbijeno. Glasamo za kompromis 9, e, uvodna izjava 4, za, protiv, provjera. And I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvojeno, naravno. Kompromis 9, uvodna izjava 4a novo za protiv suzdržani provjera Declare vote. Rejected. Za. Kompromis 3. 4b novo. Za. Protiv. Suzdržani odbijeno ovaj puta. 165 za. Bože, Bože. Još jednom. 165. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 180 za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Zatvaram glasanje. Usvojeno. A sada idemo na dvjesto dvadeset četiri molim nađite to za protiv suzdržani, odbijeno. 233 za, protiv, suzdržani, provjera. 233. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 239 za. Protiv. Provjerimo opet. 239. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Sada idemo na 308. 308. Za. Protiv. Provjerimo. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Konačno glasanje poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno jasnom većinom. Čestitamo izvjestiteljima svima. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Bilo je sjajno surađivati s vama. Dragi prijatelji, koliko shvaćam, Glasanje na plenarki će biti u prosincu 2018. Hvala što ste prisustvovali. Molim za zapamtite, to je vrlo važno. Imamo saslušanje i idemo u 4Q2. 4Q2. Svi se selimo u 10 sati. Ali mi ovdje nastavljamo u tranu, nastavljamo glasanje u ovoj sali. Nous reprenons nos travaux à 10h30. Tran će opet početi radom u 10.30. Imamo glasanje. Mes Dragi kolege iz odbora TRAN, ako pogledate na dnevni red, e, jasno piše da glasamo u trideset. Gospođa Majsner naime i neki drugi tehničari e, dolaze u trideset. To vam je napisano u glasačkom popisu. Nous restons, la commission transport, nous restons dans la même... Odbor e, za promet ostaje u istoj sali, ali počinjemo u 10.30. E, to vam piše u dokumentima.